I kindly ask you to take your now. Lijepo vas molim kolege, zauzmite mjesta. Žao mi je zbog kašnjenja, ali ovaj dio našeg sastanka zatvoreni in kamera je bio nada sve zanimljiv. A sada sam sigurna da nas i dalje zanima nastavak tema. Dakle, sljedeća točka će biti jako zanimljiva a riječ je o misiji EUTM-a u Somaliji i ukupnom sigurnosnom stanju u Somaliji. Imam tu čast ovdje pozdraviti pozdrav pukovnika Joachima Brunsa koji je zapravo pukovnik Joachim Bruns, načelnik odjela za planiranje za odgovor na kriznu situaciju i za trenutačne operacije u EUMS-u u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. Dakle, da ne dužimo, gospodine pukovniče Bruns, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, gospođo predsjednice i časni zastupnici, članovi onog odbora, dame i gospodo. Meni je stvarno velika čast što vam danas mogu dati neke informacije o našoj misiji treninga i edukacije u Somaliji. Jedna od e, nekoliko operacija koje provodi e, treninga Evropska unija unutar Afrike danas. Znam da je jako teško nastaviti nakon ove nevjerojatno zanimljivog dijela sastanka sa ovim savršenim, fantastičnim govornicima koji su vam držali prezentacije, no unatoč tome nadam se da ću barem dijelom e, vašu pozornost okupirati ovom temom. Evo, ja bih vam se prvo želio predstaviti. Ja sam Joachim Bruns, kao što je već kazano, oženjen sam, imam troje djece i sam 14 puta sam selio sa obitelji tijekom svoje vojne karijere, ne želim sve o detaljima ovdje oslikavati, ali da vam kažem ovo je sad već drugi mandat koji e, provodim u Briselu što je divno za moju obitelj i mene. A EUMS, kao što je rekla predsjednica vašeg odbora, već je zapravo sada moja funkcija. Međutim, ja sam jedan dio onog onih osoblja vojno koji je radio i za vojno planiranje i planiranje kapaciteta naših koji je stvoren prošlog lipnja i tu sam onda kao takav zadužen i za zapravo jedan šef osoblja i planiranja općenito zaposlenika za naše tri misije edukacije i treninga koje Europska unija provodi u, Afričkoj, u Africi danas. A sada da krenemo na samu temu. Počet ću s kratkom informacijom o političkom stanju u Somaliji. Svi mi znamo da je stanje u toj zemlji vrlo, vrlo nestabilno, vrlo fragilno. Imamo različite strane, imamo ovdje zapravo jednu federalnu strukturu države koja ima svoju saveznu vladu koja pokušava i izgraditi kompletno saveznu strukturu vlasti što je jako teško s obzirom da imamo jaku opoziciju klanske strukture diljem zemlje tako da je to kontinuirana jedna nestabilnost. A s druge strane imamo i vrlo važno razdoblje e, prijelaza iz e, zapravo jednog stanja prekida vatre nakon dugogodišnjeg građanskog rata gdje ovdje e, somalske e, snage državne kao i borbane snage i iz uz pomoć veliku operaciju Armisona gdje su imamo oružane snage iz pet afričkih država koje im pomažu i koje održavaju toj tranzicijskoj fazi jedan mir i pokušavaju zemlju provesti, dovesti u jednu mirnu fazu i razriješiti je svih mogućih terorističkih elemenata jer mi znamo da je cijela e, organizacija Al-Shababa dakle teroristička organizacija koja u tom dijelu Afrike najviše prijeti, ovdje vrlo jaka. Prema tome, e, somalske snage se dobrim dijelom oslanjaju na Armistradovu pomoć, a Europska unija koja tamo ima e, svoju, dakle, djeluje samo u okviru ove operacije za trening, isto sufinancira snage Armisona, dakle godišnje 40 e, milijuna eura je naše sufinanciranje, da bi oni održavali onaj borbeni dio, dakle da bi se oni brinuli za mir, da možemo raditi. Trenutno znamo da će se u Briselu e, ovdje održati jedna konferencija mirovna u kojoj će sud, o Somaliji u kojoj sudjeluju i visoki predstavnici Europske unije kao i premijer Somalije. I tu će se recimo, tu se na toj konferenciji trenutno dogovaraju i pripremaju planovi kako će prije proći ova prelazna misija, ovaj prelazni period u Somaliji. Možda se sjećate što je bilo u Ogandi a zatim do 2013. i tamo smo bili prvo sa našom misijom za trening. Nakon toga 2013. i smo prešli u Mogadišu i odatle smo onda, tu smo onda došli sa našom misijom i našim savjetnicima, a naši savjetnici tu su zapravo e, rade sa visoko rangiranim službenicima Somalskog ministarstva obrane kao i sa njihovim visoko pozicioniranim časnicima e, njihove vojske. Dakle, mi ovdje savjetujemo im, dajemo preporuke i prijedloge e, i što se tiče vojnog proračuna i što se tiče same logističke strane i organizacije cijele obrane, a s druge strane im onda dajemo i konkretan trening i to za pješadijske jedinice, ali i druge. Mi smo trenutno tri, tri zapravo jedinice pješadijske već su prošle kroz našu edukaciju. To zvuči na prvi pogled malo, ali oni su prošli kroz e, vrlo složenu obuku jer e, i to je ono što je vrlo zanimljivo, to su bili dakle vojnici koji su dolazili iz raznih dijelova Somalije i kroz ovaj trening kojeg su prošli zajednički, kroz svaki od njih je bio jedna od tih jedinica pješadijskih koji su prošli naš trening, su stekli jedan osjećaj e, zajedništva, što je vrlo bitno jer kao što znamo Somaliju razaraju upravo ova klanska struktura. Mi znamo da je Somalija ima tu problema sa Al-Shababom koji imate paravojne jedinice koje su prisutne i tu naravno samom pred snagama somalske vlade e, nije, dovoljno. Dakle, oni sami sebi nisu dovoljni, nego upravo zato imaju pomoć Armisona. Inače, mi imamo nalog i somalske vojske, dakle da obučavamo i dodatne jedinice za sada, tako da naša misija traje. Inače što se tiče ovog našeg savjet, savjetodavnog, savjetodavnih e, djelatnosti, e, mi dajemo zapravo i pomažemo u stvaranju jedne, u izradi jedne analize kompletnog stanja u zemlji i onda dajemo dakle naše spoznaje na političkog plana vojnom elementu u Somaliji što je jako veliki izazov i vrlo zanimljivo. Zatim, to znači, zatim moja naša savjetodavna aktivnost, rekli smo već vezana za proračun i sve ostalo, to znači mi dakle njih savjetujemo i kako će uspjeti u svojoj situaciji plaćati vojnicima plaće i davati im svu opremu koja im treba na terenu. I zatim imamo još nešto s čim se bavimo, to je da školujemo train the trainer, buduće instruktore somalske koji će kasnije biti u stanju svoje vojnike iz različitih klanova, iz različitih dijelova te velike savezne države Somalije instruirati, educirati kako bi se bolje uklopili u jedinstvene oružane snage Somalije. Dakle, ti izazovi koje ste vidjeli, možda čuli ste sad već čim se mi tu moramo nositi, a možda ste između redaka čuli i da su političke tenzije još uvijek vrlo prisutne i stoga veliki izazov svima koji djeluju i rade u toj zemlji. A vrlo je bitno, s obzirom na implementaciju ovog prijelaznog razdoblja za somarske vlasti dok su dakle još pod nadzorom i uz pomoć Armistrada da dođu do svoje kompletne jednog mirnog stanja kada će moći administracija povući. Međutim, tu postoje i druge, treće zemlje su prisutne u Somaliji i recimo tu su prisutni Amerikanci E, Sjedinjene države s kojima mi naravno imamo jako dobre odnose i imamo jednu posebnu vezu koja je zapravo jedan način rada i suradnje koja je prošle godine na londonskoj konferenciji dogovorena i mi znamo da su oni pružaju zapravo jednu opću podršku somalskim snagama i to je jedan jako dobar znak međunarodne suradnje, mi sjajno radimo. Međutim, kao što smo rekli da sami Somalci preuzmu punu odgovornost, to je naš ključni cilj i na tome svi radimo. I tome služi ovo ovaj prelazno razdoblje. E, mi se naravno u našoj emisiji oslanjamo i na zemlje članice da nam daju adekvatne resurse, dakle iz Evropske unije, da bi mi mogli našu europsku misiju tamo provoditi i to recimo prvenstveno vrlo profesionalno i visoko kvalificirano vojno osoblje jer e, tu nam treba puno kvalificiranih instruktora i ostalih u našoj misiji. Zatim, na političkoj razini se već razgovaralo o jednoj reviziji naše sadašnje strategije. Uglavnom, za sada je odlučeno da ćemo našu misiju edukacije još na dvije godine produžiti skupa sa našom civilnom misijom i operacijama u Atalanti koja se isto nalazi u toj regiji to je za sada rezultat tih naših razgovora. A na kraju da vam pokažem nekoliko snimki da vidite kako izgledaju naši zajednički treninzi. Ja posebno volim ovu snimku sa svim na vrhu, jer mi smo, ovaj, mi smo ih obskrbili recimo borbenim čizmama i ovim što vojska treba imati na sebi, jer e, oni su u početku došli samo u nekakvim natikačama ili japankama i onda vidite smo ih ovdje, vidite gore kad smo ih mi oskrbljamo čižmama vojsnim i ovdje vidite jednog somalskog vojnika koji je prvi put možda oblačio te čizme. Problem je kad se vrate sa dopusta jer najčešće izgube te čižme, ali uglavnom mi se trudimo. U svakom slučaju naši napori su usmjereni tome da osposobimo Somalce da sami zagarantiraju stabilnost i sigurnost u svojoj zemlji. I time bih završio svoju prezentaciju a sada sam, stojim na raspolaganju za sva eventualna pitanja. Hvala lijepo pukovniče na ovom uvodnom uvodnom izlaganju i naše obavijesti. Ja sad raz, otvaram raspravu počevši sa našim koordinatorom gospodinom Galerom. Hvala vam lijepo na prezentaciji ove naše misije za edukaciju i trening u Somaliji, evropske misije. Ja sam pogledao i Pogledao sam i ovaj materijal koji imamo o našoj misiji u Somaliji. Mislim, politički gledano, da je Afrička unija sa svojim snagama, mirovnim armisonom, vrlo važan faktor tamo, a bitno je da i mi pružimo podršku. Dakle, ovdje je spomenuto 240 milijuna godišnje koliko ih mi podupiremo. E sad, pitanje kad ih mi ne bismo podupirali financijske, onda bi pitanje što bi se onda dogodilo. Vjerojatno Afrička unija ne bi bila u stanju svoje snage tamo, armisan snage sama financirati, pa bi onda vjerojatno ova krhka, krhko država koja je uspostavljena u Somaliji ponovno bila ugrožena, pogotovo s obzirom na s jedne strane terorizam, s druge strane klansku strukturu stanovništva koja to ugrožava. Tako da mislim da je naš angažman i mislim ovo financiranje, sufinanciranje Armisona nešto što se mora održati. Ali osim toga trebamo gledati i koliko postoje političke volje u samoj vladi somalskoj da podrži naše napore i u ovim samom misijom za trening. E sad, pitanje kako je to i moj dojam je da to što mi činimo vrlo dugotrajno i održivo, ali uzimam na znanje da su se Njemci i Nizozemci već povukli, koliko znam, ako nisu ono najavili su da se povlače iz te misije. Nizozemci su rekli da imaju ograničen, da su to e, argumentirali time što su rekli da cijela misija ima ograničen vojni učinak, a kod Njemaca se kaže da unatoč svim naporima EUTM Somalije da ih se educira da napor izgradnje somalskih oružanih snaga jako sporo napreduje, uglavnom zbog deficita bilo kakvih civilnih struktura, ali i vojnih, kao i zbog toga što su njihovi vojnici e, nedovoljno uopće e, educirani. E, sad, vi ste govorili o našim kapacitetima za sigurnost i razvoj i mislim da bi u okviru toga treba se isporučiti onaj nevojni element, ne samo oprema pa me zanima gdje ste tu naišli na probleme, zašto tu se zaostaje, zašto su se ovi povukli zbog toga. I pitam se, ako vi govorite ovdje o planovima za 2019. i 2020. rekli ste da ostajete još dvije godine, pa s kim to planirate odraditi, kakva je spremnost zemalja članica da u budućnosti daju svoje ljude u te misije, svoje ljude i svoju stručnost u tu našu misiju treninga i edukacije za iduće dvije godine. Hvala. Hvala gospodin Van Hvala vam lijepo gospođo predsjednice. Zajedno s kolegom Anodan Žanom i sa gospodinom Peskom smo posjetili ovu misiju obuke u Somaliji i to kada se to još odvijalo u Gandhi prije nekoliko godina. I vidim da se to i dalje na neki način, mogu tako reći, odvija i doista me zanima koji je smisao toga. Čini se da je to jedna od tih misija koja omogućuje Europskoj uniji da kaže da nešto radi. To je dakle vrlo dobro za prezentiranje Europske unije, ali zanima me postiže li se tu doista nešto u onom smislu. I specifičnije gledano, mislim na vojnike koji su obučeni putem te misije obuke, zanima me kolika je stopa njihovog ostanka u vojsci, dakle za vojno osoblje koje je obučeno. To je dosta nepravedno pitanje upućeno vama, ali ipak što bi dalo značajan utjecaj na razvoj situacije u Somaliji. Čini se da međunarodna zajednica samo se vrti oko toga, da je to zapravo jedna vrsta zamrznutog sukoba i svi su pomalo rezignirani s tom trenutnom sigurnosnom situacijom u Somaliji i čini se da je ta priča bez kraja. Dakle, što trebamo učiniti kako bismo s tim završili? Naravno, odgovor na to je eh, odgovor koji će biti težak i krvavi i sve to skupa zajedno, ali to treba se tako dogoditi. Mislim da bi to bilo moguće kada bi ove države mogle imati političku volju da se upuste u takvo nešto. Hvala, gospođa Lusing. Ja, ähm, Hvala vam lijepa. Ja se mogu priključiti mnogo čemu od onoga što smo do sad rekli. Vi ste isto tako jednom već spomenuli taj problem da vojnici napuštaju vojsku. Ja sam pogledala stranicu EUTM-a i tamo stoji da je do tada 5700 e, somalijskih vojnika prošlo kroz tu obuku u okviru misije. Zna li se koliki je broj tih vojnika i dalje u službi vlade u okviru oružanih snaga, ako da koliko iznosi taj broj i znamo li koliko je vojnika prebjeglo na stranu jedelskih skupina i ako ne, možete li možda dati neku procjenu okvirno. Zatim ste isto tako spomenuli suradnju sa Amerikancima. Ja sam prije nekoliko dana pročitala da je Amnesty International izdalo izvješće o smrtonosnoj podršci vezano uz sudjelovanje Europske unije u napadima od strane Amerikanaca pomoću bespilotnih letjelica. Amnesty International kaže da u to spada i e, prosljeđivanje obavještajnih informacija i drugih podataka u svrhu napada u Somaliji. I stoga moje pitanje s tim u vezi. Kako izgleda razmjena informacija između EUTM e Somalije te američke strane i razmjenjuju li se pritom i ovakve vrste podataka, dakle prosljeđuju li se ti podaci koji bi se onda mogli koristiti e, u okviru napada pomoću besplatnih letjelica. I zatim se mogu još nadovezati na ono što je rekao gospodin Galer, vaše pitanje koliko je to učinkovito. Je li se sigurnosna situacija u Somaliji pogoršala posljednjih nekoliko godina, je li se poboljšala, je li ostala ista? te bih zatim isto tako rado čula vaš stav o tome, vašu procjenu. Gospodin Galer je već naveo nekoliko razloga zbog kojih e, Nizozemska i Njemačka nisu više u toj misiji EUTM Somalija i mene zanima kako vi gledate na te razloge koji su oni. Hvala, gospođa Valero. Sorry. Ispričavam se, gospodin Carver. Hvala vam na izlaganju. Da, samo nekoliko točaka da se nadovežem na ono što je rekao gospodin Galer o strukturi za clearing. Ako znate o čemu se radi u Somaliji, pa to je zapravo jedini način da riješimo tu situaciju u Somaliji. Kada bi se ta struktura urušila, mislim da bi došlo još veće anarhije nego što je to bio slučaj u prošlosti. Samo jedno brzo pitanje vezano uz zamisom Imamo sada i taj rok od dvije godine, to je taj vremenski okvir od dvije godine. Vidimo da dolazi do napada Al-Shababa u Žibutiju, eh, u Keniji, pa me zanima vaše mišljenje o tome. Hoćemo li uspjeti iskoristiti taj rok od dvije godine ili nećemo i gdje ćemo biti za dvije godine ako ta misija Amisoma ne ostvari željeni rezultat. Hoće li se onda produžiti i što to onda znači za političke implikacije toga. Dakle, idemo li na ruku onih koji pokušavaju iskoristiti tu situaciju u vlastite svrhe propagande. Hvala gospodin Danžan. Hvala vam. Nažalost, Ovdje moram reći da neću moći govoriti kao velik podržavatelj e, ove misije. Morat ću biti dosta kritičan i pridružiti se onome što je rekao i moj kolega Van Orden. Ja smatram da je e, potrebno da Europska unija bude prisutna na području Afričkog roga i prije svega u Somaliji, ali postavljam si pitanja vezano uz to kako izgleda to naše prisustvo a ova misija EUTM-a e, sada se za mene čini ili počinje mi se činiti kao misija koju ja nazivam misijom alibi. Dakle, imamo tu zastavu, radimo tu nešto, ali stvaramo li tu neku dodanu vrijednost doista? Pa to ne znamo. Je li to odlučujuće? Zasigurno ne. Ono što me šokira je to što ta misija traje već 8 godina taj proces postoji već nekoliko desetljeća, zato što se sjećam da sam bio 2008. godine u Džibutiju, kada, gdje su Francuzi već e, tada obučavali somalijske vojnike, a onda je EUTM e, bila misija koja je proširila taj program obuke. I dakle, već deset godina provodimo taj program, a imamo ista pitanja. Dakle, kako obučiti one koje obučavaju, kako bolje uokvirite to sve, kako postići bolju stopu zadržavanja vojnika u vojsci, kako da provjerimo da e, vojnici koje smo obučili e, ostanu u somalijskoj vojsci, a da ne odu na drugu stranu, kod al baba primjerice. Mislim da smo dosta toga napredovali što se to tiče, ali ta pitanja se i dalje postavljaju i nemamo mnogo odgovora. Vi nam kažete da će sada doći do strateške revizije te misije, ali tih strateških revizija ima nekoliko, oni se nastavljaju i već sad znamo koji će biti rezultat e, te to je da ćemo nastaviti s time. Financiranje Amisoma je nešto što ja smatram je vrlo važno. S druge strane, i da nismo financirali Amisom, sigurno bi se Amisom rušio i onda bismo u Somaliji imali još i goru situaciju. Ali ova misija je u e, njena, e, njen doprinos danas je za mene vrlo upitan. I iskreno rečeno, ako želimo u svakoj od naših država e, igrati tu odgovornu ulogu i razviti EUTM. Pa ja razumijem onda one političare koji državama članicama nam što se toga tiče kažu pa nećemo poslati više osoblje za tu operaciju. I ja svačam zašto oni imaju te zadrške, zato što više ne vidim baš čemu to služi. Moje pitanje je dakle sljedeće neki kolege su to već spomenuli, dakle a vi ste to isto tako spomenuli kako, dakle da tu surađujemo sa drugim međunarodnim e, akterima. E, evo zračna luka u Mogadišu primjerice je potpuno zasičena sa međunarodnim prisustvom. E, to je nešto što nadilazi zapravo i samu zračnu luku. Govorili ste nam o radu strateškog vijeća unutar Ministarstva obrane u Somaliji mnogo tu ljudi radi na tome, imamo UNSOM, naši Britanci, prijatelji rade mnogo toga, naši prijatelji Amerikanci rade mnogo toga, e, Turci rade mnogo toga, čak i više od nas sigurno, zatim imamo i zemlje zaljeva o kojima nismo govorili, ali čuo sam nedavno da ovi problemi između Katara, Saudijske Arabije i Ujedinih Arabskih Emirata da su e, se jako loše odrazili na Somaliju koja je odabrala svoju stranu i koja će posljedično tome morati sa Ujedinim Arabskim Emiratima zaključiti sada nekoliko programa i zaustaviti ih. Dakle, izgubit će i na razini vojnog vijeća tu određenu podršku. Dakle, kako da surađujemo sa tim našim akterima i ako vidimo koja je težina tih drugih aktera, kakav je njihov doprinos vojnoj strukturi u Somaliji, pa možemo onda reći da je to zapravo samo iluzija to naše prisustvo u Somaliji. Hvala. To je bilo zadnje javljanje za riječ od strane zastupnika u parlamenta i sada e, pukovniče imate riječ. Hvala vam lijepa na ovim mnogim važnim zanimljivim pitanjima. Pokušat ću na njih odgovoriti tako što ću prvo govoriti isključivo iz vojne perspektive jer je to jedan kut gledišta iz kojeg mogu govoriti, to je moje iskustvo, a ova politička pitanja pa prepustit ću ih vama, jer naravno vi to možete bolje raspraviti, a dati isto tako i povedne informacije državama članicama. Mislim da su to sve vrlo važni aspekti, te bih ja htio pozvati države članice da ustupe sredstva oko kojih su se odlučili za provođenje misija u Africi. Što se tiče financijske podrške Amisomu, eh, tu smo imali nekoliko pitanja. Da, Europska unija podržava AMISom sa 240 milijuna eura godišnje. Kao što sam spomenuo, taj iznos je opao i još ćemo ga smanjiti na temelju uspjeha misije, ali bez e, te financijske podrške uvjeren sam da one države koje doprinose Amisomu neće više osjećati tu privlačnost da sudjeluju. Možda su susjedne države snažnije u smislu interesa, žele i politički utjecati na, na Etiopiju i na Keniju zasigurno, ali žele naravno i zaštititi svoje nacionalne granice i to je za njih e, ključne važnosti, ali bez financijske podrške Europske unije vrlo sam skeptičan što se tiče Amisoma. Tradicija Amisoma. Spomenuo sam da je to ključno pitanje. Dvije godine to je smjernica. Svi međunarodni dionici se slažu oko toga da tu, tradiciju treba vezati, tu tranziciju treba vezati uz određene e, uvjete, što znači da samo ako nacionalne somalijske oružane snage i sigurnosne snage budu u stanju preuzeti svoju odgovornost e, na određenim područjima, da će se onda Amisom povući iz tih istih područja. Dakle, tu je ključna riječ to što se to treba temeljiti na nekim uvjetima sada pružamo vojnu ekspertizu, naša delegacija Europske unije je vrlo aktivna u tom procesu tranzicije u zemlji, pokušavamo identificirati koja su to područja gdje možemo krenuti sa time da Somalici preuzmu svoju odgovornost i tu se ne radi samo o vojsci, radi se i o administraciji, o policijskim snagama, o vladinim strukturama i tako dalje. A što se vojske tiče, tu se radi samo o pružanju sigurnosti. I stoga sada e, pružamo našu ekspertizu u okviru tog procesa i obučavamo jedinice kako bi one mogle osiguravati sigurnost u tim područjima. Što se tiče povlačenja Nizozemske i Njemačke, pa, bilo bi najbolje da možda njih pitate, ja sam njemački e, oficir, ja znam mnogo o njihovom stališu Njemačka, ali tu imam potpuno drugačiju perspektivu u okviru ove svoje trenutne dužnosti. Dakle, ako usporedimo tu situaciju sa sigurnosnom situacijom prije pet ili deset godina, to je nekoliko od vas spomenulo, gdje smo govorili o propaloj državi koja će tako ostati zauvijek, E, gdje smo govorili o tome da je to sigurna oaza za teroriste. Sada se situacija promijenila. Možda to nije bilo dovoljno brzo, ali situacija se mijenja i dolazi do napretka. Spomenuli ste isto tako neke napretke, ali da napredak nije odlučujući, da nije brz, pa to je sve dugoročno i možda je to projekt ne samo za 3-5 godina, možda je to projekt više za 10, 20, čak i više godina. CBST, dakle eh, izgradnja kapaciteta za sigurnost razvoja, da tu vidimo napredak na terenu, identificirali smo projekte koji su povezani sa tranzicijom kako bismo izgrađivali infrastrukture u nekoliko identificiranih ključnih područja gdje imamo nekakve vrste pilot projekata, izrađujemo urede, a i stožere, infrastrukturu koja funkcionira, CIS, dakle komunikacijsko-informacijske sustave, imamo taj pristup s kojim želimo pomoći somalijskoj vladi da izgradi svoje kapacitete kontrole nad, u toj regiji. Dakle, tu radimo određene stvari, mogli bismo raditi više, ali mislim da iz te naše vojne perspektive smo mi uvijek otvoreni za to da dobijemo još više financijske podrške Europske komisije za te projekte, jer to možemo još u budućnosti nadalje razviti i mi smo naravno otvoreni prema svemu tome. E, s time smo krenuli i vidimo da se tu već ostvario određen napredak postignuća Europske unije, pitanje o više od 5000 vojnika koji su prošli kroz obuku. Da, mislim da je teško saznati gdje oni trenutno rade, što trenutno rade. Jer kada smo ih obučavali u prvoj fazi, onda smo ih obučavali u Gandi, tada nije, nismo imali nikakav kontrolni sustav za mentorstvo a ključno sam u tome naravno to da se ti vojnici e, koje vlada regrutira, da ih vlada treba i platiti, a to je ona slaba karika koju treba u svakoj prilici spomenuti somalijskoj strani. Ne mogu uopće nagađati koja je stopa vojnika koji su dalje u vojsci. To je nemoguće. Imamo li odlučujući utjecat na ovaj, utjecaj na ovaj zamrznut sukob? Pa ja vidim napredak svem toga što smo imali prilike vidjeti prije deset godina. Sada se ne vodi rasprava o federalnim e, državama ili o federalnoj strukturi. Prije deset godina nije bilo ničega, bili su samo klanovi i sigurno je oaze za turista. Sada se dakle govori o tim o federalnim strukturama. Mi smo već obučili nekoliko jedinica, već smo ih izrazmjestili, imamo sada još i kapacitete za obuku još nekoliko jedinica. Ja sam možda optimističan, ali vidim što se tiče vojne strane napredak. Možda to nije ono što smo očekivali, ali treba nam za tu državu dugoročan pristup. Da prođem samo još kroz ostale točke. Međunarodna suradnja, kao što sam spomenuo, Amerikanci su trenutno izuzetno aktivni što se tiče sveobuhvatnom pristupu za e, stabilnost i sigurnost u toj državi. Tu su preuzeli voduću ulogu i jako pritišću somalijsku vladu, a to je nešto što je kad kad potrebno. E, mi smo doista izuzetno bliski u toj suradnji s njima, preuzimamo odgovornosti na nekim od nama važnih područja, evo primjerice da, e, da osoblju generala pružamo podršku. Imamo zatim i Tursku koja je vrlo aktivna u toj državi, izuzetno aktivna. A trenutno Turska pokazuje da je spremna surađivati i s nama i sa međunarodnom zajednicom i u okviru EU tema, što je trenutno dobar signal. Ono pitanje koje se tiče razmjene informacija s Amerikancima, EU-Tem uopće ne razmjenjuje nikakve podatke koji se mogu iskoristiti u svrhu bilo kakvih napada. Mi smo neizvršna misija, nemamo nikakvu obavještajnu stranu, samo možemo gledati malo vezano s to na, je li naše osoblje zaštićeno ili naše osoblje zaštićeno, ali ne možemo nikako sudjelovati u bilo kakvoj razmjeni podataka e, vezano primjerice uz napade uz pomoć besplatne letjelice. Zatim e, program Train to Trainer obučiti obučavatelje. Sljedeći mandat eh, će krenuti u siječnju iduće godine i tamo ćemo se sve više koncentrirati upravo na to da izgrađujemo kapacitete i da obučavamo somalijsku vojsku kako bi oni onda mogli obučavati eh, sa vlastitim obučavateljima nove vojnike. Evo, sada je u ponedjeljak krenuo novi krug tog programa u Mogadišu u Somaliji sa 20 sudionika i neki od njih ostaju e, u tom sektoru obuke te onda obučavaju i sljedeću jedinicu i mi i možemo biti mentori u obuci. To je pristup korak po korak. Ja sam vidio određen napredak kad sam bio tamo i uvjeren sam da je to ispravan pristup, ali slažem se e, s time da smo svi zabrinuti oko političkih razvoja u toj državi i pozivam vas da ustupite i potrebne resurse jednom kada odlučimo nastaviti sa tim misijama i operacijama da dakle nam e, države članice daju dostatne resurse i kapacitete. Evo gospođo predsjednice mislim da sam pokrio većinu pitanja. Pukovniče hvala vam lijepa. Pridružite mi se u pljesku našem govorniku. Thank Hvala vam i hvala vam na ovoj točki na dnevnom redu imamo još nekoliko točaka danas, kako tijekom prijepodneva, tako i tijekom popodneva. Tako da vas molim da ostanete s nama.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 Prije nego što govorimo o izvozu, htjela bih vas obavijestiti o našoj misiji u Bosnu i Hercegovinu. To je bila misija odbora SEDE koja se odvijala između 3, 3. i 5. travnja 2018. godine. Dakle, ove godine, osim mene, u izaslanstvu bili su i drugi zastupnici iz drugih klubova, pučani su imali kao predstavnika gospodina Predu, socijalisti gospodina Piculu, Gospođa Valero, koordinatorica zelenih, bila je također u izaslanstvu. Jesam li koga zaboravila? Ne, dakle, to je to. Tijekom eh, gotovo dva dana bili smo u Sarajevu, došli smo popodne 3. travnja. Uspjeli smo odraditi e, vrlo zanimljive sastanke s našim izaslanstvom. Najveći interes e, koji smo imali bio je da dobijemo pregled operacija Eufor Altea, kako su tamo razmješteni. E, također smo se sastali sa zapovjedništvom nato ali politički program započeo je sa sastankom na visokoj razini sa predsjednikom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinom Izetbegovićem i s predstavnicima drugih članova predsjedništva. komisije sastali smo se s ministrom vanjskih poslova i ministrom obrane Bosne i Hercegovine sa predstavnicima civilnog društva iz svijeta poduzetništva, poslovnog svijeta, tvrtki koje se bave razminiravanjem prisustvovali smo prezentaciji razminiravanja koju su održale bosanske oružane snage. Posjetili smo glavni stožer Eufor Alte i bosanskih snaga, bosanske vojske izvan Sarajeva u blizini grada. Tijekom tri dana sastali smo se također kao i obično sa diplomatskim zborom sa diplomatima koji su akreditirani u Sarajevu E, imali smo zasebne sastanke i na tim sastancima razmijenili smo gledišta sa američkim veleposlanikom i veleposlanikom Švicarske. To je bio jako zanimljiv e, doprinos e, našim saznanjima i dobili smo prilično širok uvid u situaciju. Mm, nadamo se da ćete uskoro dobiti naše izvješće napismeno. A sada, ako se nitko ne javlja za riječ, zatvaramo ovu točku dnevnog reda i vraćamo se na pitanja sigurnosti na Zapadnom Balkanu. Još ću dodati to što smo Bosnu i Hercegovinu uspjeli e, posjetiti u izazovnim vremenima prije izbora. Politička situacija bila je kao obično u ovakvim razdobljima prilično napeta i svi smo mi izrazili našu veliku zabrinutost. Zaboravila sam reći da jedan vla, važni sugovornik e, bio e, parlamentarna skupština i to oba doma parlamenta. Sastali smo se sa njihovim predsjednicima i zastupnicima razgovarali o suradnji E, naših odbora za obranu iz Europskog parlamenta i Bosne i Hercegovine. Evo, zahvaljujem na pažnji vezano uz ovo kratko izvješće, ovu obavijest. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je panel rasprava o globalnim trendovima u izvozu oružja na svjetskoj razini. Pozdravljam naše goste. Da. Jedan gost još uvijek nije stigao, tako da će e, govor toga gosta biti održan na kraju. Caroline Cliff, e, predsjednica vijeća e, za izvoz konvencionalnog oružja iz SVD-a. Ona će govoriti kasnije. Onda imamo još dva panelista iz Barcelone, gospođo Mariju Vilelja Sarinjo. Ona predstavlja autonomno sveučilište u Barceloni i bavi se znanstvenim istraživanjem e, u području mira. I, nažalost, e, nisam dobila informaciju o tome kako se vaše ime izgovara, a nadam se da ću to učiniti pravilno. Gospodin Hordi Calvo Rufanges, eh, ispričavam se unaprijed zbog pogreške. Gospodin Rufanges predstavlja Centar eh, za mirovne studije u Barceloni. On je koordinator istraživač iz centra Delas i gospođa Rinjo je također iz te škole. I posljednji gost, Kristof Štirnon. Iz skupine za istraživanje informacije o miru i sigurnosti GRIP. Sada pozdravljam gospođu Caroline Cliff iz Koarma predsjednica Vijeća za izvoz konvencionalnog oružja koja predstavlja Sekpol 1 unutar e SVD-a. Bez duljenja dajem riječ gospođi Cliff. Malo kasnimo, žao mi je zbog toga, ali imali smo jako važne točke na dnevnom redu i prilično opsežnu raspravu. Gospođo Cliff, imate riječ. Hvala, predsjedavajuća. Kao prvo, dozvolite mi da se ispričam zbog kasnog dolaska, ali hvala na pozivu. Dobar dan svim sudionicima želim. Ja sam iz Europske službe za vanjsko djelovanje i bavim se Eh, radom u sklopu skupine COARM, to je Vijeće za izvoz konvencionalnog oružja. Radimo u radnoj skupini. U e SVD-u imamo razne geografske skupine. Moj rad se sastoji od rada sa predstavnicima država članica i glavnih gradova. Eh, imamo deset sastanaka godišnje Mislim da je to važno spomenuti. Deset sastanaka godišnje nije mnogo, barem po mom sudu, predsjednice. Želim reći da nadležnosti u ovom području, ovdje se radi o vojnoj opremi, e, sigurnosti i obrani, nadležnost je u rukama država članica. Mnogi od vas znaju da za robu dvojne namjene tu imamo nadležnost Europske unije i konkretno glavna uprava Trade. Danas trebamo opisati situaciju u pogledu e, svjetskog izvoza oružja. 2008. 944, to je dokument koji svi dobro poznajete. Reći ću koji su rezultati koje smo do sada postigli, na čemu radimo za budućnost. Mi u SVD-u podržavamo raspravu o izvozu sa raznim um, biračkim okruzima i mislim da trebamo kontrolirati izvoz oružja. To je bitno za demokratsku kontrolu i za odgovornost uh, vlada i dužnosnika. E, okvir Europske unije za izvoz oružja je oko zajedničkog stajališta iz 2008. Kasnije ću reći o tome koji će biti prioritete ove godine, a to je revizija provedbe zajedničkog stajališta. Mi smatramo da je okvir jedinstven, temelji se na nacionalnoj odgovornosti država članica u donošenju odlika zajedno sa dijeljenjem informacija o e, zabrani davanja dozvola za izvoz. Zajednička e, je e, sveobuhvatno, uzima se u obzir humanitarno pravo, poštivanje ljudskih prava i utjecaj na unutarnju regionalnu stabilnost. Dakle, iz ove perspektive nacionalne odgovornosti glavni cilj zajedničkog stajališta je da imamo konvergenciju e, politika nacionalnih država u izvozu oružja. Kako možemo poduprijeti ovu e, konvergenciju u praksi? Imamo četiri komponente. Prva, zajednički kriterij za procjenu rizika, E, nacionalno izdavanje dozvola koje treba počivati na zajedničkim smjernicama. Gospođo, oprostite, e, prebrzi ste, molim vas da usporite zbog e, prevođenja, kaže predsjedavajuća. Da, oprostite, kaže gošća, mislila sam da nemam dovoljno vremena na raspolaganju, usporit ću svakako. Vratimo se sada na četiri komponente E, kriteriji zajedničke procjene rizika, to sam već spomenula, nakon toga e, nacionalni ured za izdavanje dozvola koji djeluje na temelju zajedničkih smjernica. To je e, naš priručnik sa smjernicama koji je revidiran 2015. godine i on nas je dovio u sklad sa ugovorom o trgovini oružjem. Treće, Imamo zajedničku vojnu listu Europske unije koju ažuriramo svake godine. Posljednje ažuriranje odobrilo je prije 26.2. prije vijeća za, sastanka vijeća za vanjske poslove. Treća komponenta dijeljenje informacija o neizdavanju dozvola. Kada jedna država članica e, odluči ne izdati dozvolu, to se objavljuje drugim državama članicama zajedno s razlozima. Te informacije su važne za politike izvoza kada se pregledavaju transakcije. Sredinom 2016. E, stvorila se posebna IT platforma e, u sklopu SVD-a kako bi se dala potpora dijeljenju informacija o nedavanju dozvola. Države članice to kontroliraju, a platforma se redovito žurira i imamo nove prijedloge o kojima se raspravlja i dogovara se sve sa državama članicama. E, posebna radna skupina COARM sastaje se kako bi razgovarala o pitanjima vezanima uz provedbu e, dokumenata. Što se tiče transparentnosti, zajedničko stajalište traži to da se svake godine izdaje izvješće. Mi imamo godišnje izvješće o izvozu oružja. 19-godišnje izvješće usvojeno je na vijeću vanjskih poslova u 12. mjesecu 2017. godine i objavljeno je u službenom listu 14.2.2018. Znam da su sad zainteresirani za godišnje izvješće, ali i civilno društvo. E, nakon odobravanja u vijeću to se izvješće stavlja na web, ali znam da mnogi e, ne čitaju izvješće sve dok se ne objavi u službenom listu, ali može proći dosta vremena između odobravanja usvajanja u vijeću i objavljivanja u službenom listu. Europska unija daje doprinos transparentnosti i širenju informacija e, za raspravu o izuzu oružja. Što se tiče međunarodne perspektive, e, registar transparentnosti je iznimka, a ne pravilo. Europske države i neki izvan Europske unije, kao što je SAD, Australija, Novi Zeland i Kanada, e, objavljuju podatke o izvozu oružja. Države članice Europske unije su jedine države koje objavljuju svoje nedavanje dozvola. Primjećujemo da imamo uvijek nešto za uraditi, a europske države su se dogovorile oko sljedećega. Prvo, u skladu sa zaključcima vijeća od 27.2015. Ko je ponovno procijenio provedbu zajedničkog stajališta i e, sukladno sa ciljevima 2018. godine, dakle 10 godina nakon usvajanja zajedničkog stajališta. To će biti glavni zadatak za moju radnu skupinu ove godine. Moramo i dalje raditi u sklopu politike e, za sigurnost i obranu na konvergenciji u pogledu izvoza e, vojne opreme. Moramo imati zajednički sustav kako bismo osigurali E, da se i dalje vodi rasprava o dodanim funkcionalnostima. Na primjer, mogućnost da države dodaju informacije e, u sklopu nove funkcionalnosti u bazi podataka. To su informacije koje se obično ne daju drugim državama članicama. Na primjer, u vezi s posretnikom koji je nastupio u određenoj situaciji. Te informacije se ponekad ne dijele sa ostalima, ali su korisne. E, što se tiče godišnjeg izvješća, imali smo podatke za 2017. godinu i htjeli smo, želimo da se objavi prije 2018. godine i nadamo se da će zajednička vojna lista biti uskoro usvojena. Među našim aktivnostima imamo dvije koje su vrlo važne. Jedna je usmjereno na zemlje susjedstva, a druga aktivnost je prema državama koje su potpisnice ugovora o naoružanju. Kasnije mogu o tome govoriti, ali za sada nemam vremena za to. Moramo osigurati da novi razvoj događaja bude pod kontrolom, na primjer malo oružje, oružja malog kalibera Trebamo i dalje nastaviti političku suradnju s trećim zemljama i nastaviti dijalog e, sa industrijom, Europskim parlamentom i civilnim društvom. Evo samo kratko želim zaključiti. Zajedničko stajalište jasno kaže da e, davanje dozvola je nadležnost država članica. Europska unija ne može revidirati ili dovesti u pitanje odluku države članice u tom pogledu ali imajući to na umu, zajedničko stajalište Europske unije daje potporu većoj konvergenciji kroz čitav niz informacija koje se dijele. Konvergencija po definiciji e, je nešto što, na čemu se stalno radi. Predsjednica je prekinula govornicu, zamolila je da uspori još jednom. Jedno od glavnih postignuća zajedničkog stajališta je to da se povećala transparentnost u Europskoj uniji povezano uz e, izvoz oružja. Naša rasprava danas na ovom panelu i zahvaljujem predsjednici još jednom što ste to organizirali pokazuje da su informacije dostupne na europskoj razini i da su dostupne e, parlamentu Odluke o izvozu oružja se objavljuju i mogu se dovesti u pitanje, mogu se analizirati i raspravljati o njima s nadležnim tijelima. E, odgovornost je ključna riječ u zajedničkog stajališta i na tomu počiva ugovor o naoružanju. Hvala i ispričajte me molim vas što sam tako brzo govorila. Well, I'm sorry, I have to wait a minute. I have still... Evo, još uvijek imam signal prebrzo govora od prevodioca, a niko trenutno ne govori. Hvala da to isključite. Dakle, htjeli bi vam zahvaliti na ovom vrlo, vrlo preciznom i vrlo jasnom jasne prezentaciji stajališta Evropske unije kao i vrlo, vrlo detaljnom pregledu onog što je već Evropska unija učinila na tom području. Naime, trgovine, izvoz konvencionalnog oružja. A sada bi riječ dala gospođi Mariji Veles Arina, znanstvenoj suradnici Fakulteta za mirovne studije Autonomnog sveučilišta u Barceloni. Oprostite, ne obrnut je redoslijed i prvi je na redu gospodin Jordi Alvo Rufanš, također iz tog e, sveučilišta. Hvala lijepo i hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala na pozivu, na, dakle pozivu na vaš sastanak odbora. Mi bismo željeli predstaviti rezultate istraživanja provedenih na našem fakultetu sveučilišta u Barceloni. Mi smo pokušali podatke o izvozu oružja u Europi usporediti s podacima koje imamo dakle iz stanju u zemljama u sukobu, zemljama koje su involvirane u rat. Dakle, da vidimo u kojoj mjeri odgovara izvoz iz Europe i proizvodnja onom koliko je tamo potrošeno, uvezeno ili koliko se koristi oružje i kakvog. Dakle, mi ne želimo ovdje gubiti vrijeme, pa ćemo pokušati što je prije moguće pokazati rezultate te naše komparativne studije. Inače, ove naše ovakve istraživanja i e, usluže upravo tome da se donesu prave odluke ili, kao što je rekla moja prethodnica, odnosno da se formiraju kriteriji koji moraju biti ispunjeni, a da bi se dala dozvola unutar Europske unije za izvoz nekog oružja. Dakle, moramo jako paziti e, kamo se izvozi, da, kakve su to zemlje, kakav je sukob, E, da li je i ono sve što je gospođa Klef malo prije kazala, u kojoj mjeri se krše ljudska prava i tako dalje u zemljama u kojima se i u kojoj se izvozi oružje eventualno. Dakle, ovi naši podaci, dakle naše studija i komparativna koje smo proveli se temelji inače na podacima dobivenim od same Evropske unije. Jer postoji jedan uvijek ažuriran popis svih onih materijala koji se, su klasificirani kao materijali za vojnu opremu ili za oružje, dakle vojni kompleks kompletno, to spada u vojni kompleks i onda mi na temelju tih podataka možemo naše istraživanje vršiti. Ovdje smo radili jedan pregled za 2015. godinu. Ali da bismo došli do toga smo krenuli sa 2013. To je inače godina za koju smo imali najviše podataka u Uniji pa smo onda mogli nekako pogledati koje su tendencije kod izvoza oružja iz Europske unije. No da pređemo sad na rezultate. Mi smo se uglavnom bavili izvozom oružja, kao što sam već rekao. Utvrdili smo da je došlo do jakog porasta izvoza oružja nakon 2012. E, također smo vidjeli da je puno veći broj dozvola za izvoz oružja izdana. Bilo je jednostavno političke volje za to. Drugim riječima, to je bio veliki uspjeh obrambene industrije unutar Evropske unije da dobije sve te dozvole. Podaci do kojih su nam bili dostupni a iako neke nam informacije još nedostaju jer neke države nam nisu dale nikakve podatke, ali dakle s obzirom na one podatke koje smo imali, utvrdili smo da su zemlje članice 2015. potpisale ugovore o prodaji e, oružja i vojne opreme u kategorijama 2, 4, 9, 10 i 11. A to su zapravo glavne kategorije izvoza koje pokrivaju 71% ili zapravo čine 71% ukupnog izvoza iz Europske unije u vojnom sektoru. I Europska unija je prodala velike količine recimo oružja sa velikokalibarskim topovima, specijalnim našim puškama, granatama, granata ili različite takve raketne projektile iz četvrte kategorije ili različite stvari za borbenu mornaricu u kategoriji 9 ili borbene zrakoplove i oprema kategorija 10 ili kategorija 11, to su uglavnom e, vojno-informatička oprema, e, komunikacijska i tako dalje. Zatim, prema našim podacima smo 2015. godine zabilježili velike izvoze oružja i to na dva područja posebno. To je inače godina na kojoj smo temeljili našu studiju i tu smo vidjeli da su mala oružja ili malo kalibarska oružja kategorije 1 do 6 činila 16% ukupnog izvoza. E sad što se tiče zemalja odredništa, kamo je to oružje otišlo, zaključili smo da su četiri od deset recimo izvoznih dozvola izdanih bile izdane za Bliski istok. Dakle, regije koje su od 2015. ili zemlje koje su, koje je izvezeno najviše oružja iz Europske unije nalaze se upravo na Bliskom istoku. A to je, kao što znamo, ipak regija koja, u kojoj tinjaju ili postoje otvoreni sukobi. Znači, skoro 90% ukupnog izvoza oružja i vojne opreme iz Evropske unije išao je u regiju Bliskog istoka. E sad vidimo i tendenciju kako se to tržište kreće i južna i jugoistočna Azija. E, da jugoistočnu Aziju i južnu ide 16% dozvola koje se izdaju Evropske unije za izvoz oružja i za to područje Južne i Jugoistočne Azije. I tu vidimo tendenciju da se da zapravo je kontinuiran porast izvoza vojn, e, oružja i vojne opreme u tu regiju, u te dijelove Azije. Utvrdili smo da su potom negdje malo smanjeni izvozi nakon 2015. ali e, u ove spomenute regije, ali je zato istodobno porastao izvoz europskog naoružanja i opreme e, u druge dijelove svijeta. Dakle, Bliski istok i ovi dijelovi Južne i Istočne Azije su florirali rasli do negdje do 2015. Nakon toga su se malo smanjili, ali su zato drugi dijelovi porasli. Pa smo se s obzirom na to upitali sljedeće. Zemlje članice Evropske unije da li one zahvaljujući toj političkoj dinamici čiji smo svjedoci i velikog uspjeha izvoza oružja da li te zemlje zapravo doprinose tome da se diljem svijeta razbuktava više sukoba nego što bi to inače bio slučaj da nema tako uspješnih izvoza oružja. Pa smo se potrudili da probamo vidjeti koje su posljedice izvoza tog oružja u neke dijelove svijeta. I tu smo proveli vrlo detaljnu analizu, a to će vam sada kolegica Marija predstaviti. Hvala lijepo, a sada gospođa Marija Diles Arinjo. Dobar dan i hvala vam. Na prilici koju ste mi dali da vam i ja predstavim rezultate naših studija. Evo, možemo sad prvu prvu prozirnicu, prvi slajd prikazati. Dakle, ovdje je ta godina 2015. koja je vrlo ključna za našu studiju bili, kao što je kolega rekao. I vidimo koliko je oružanih sukoba te godine se e, događao različitog intenziteta i vojne snage diljem svijeta. I naravno bila je i različita ugroženost civilnog stanovništva, zbog toga najviše ih je sukoba bilo u Africi i Aziji, 12 ukupno, dok je na Bliskom istoku sadržavala tri sukoba i zatim jedan u američkom kontinentu. Imali smo još od U 2015. su 13 zemalja Egipat, Indija, Turska, Tajland Alžir, Pakistan, Kina, Rusija, Izrael, Ukrajina, Nigerija i Kolumbija su bili glavni kupci, uvoznici evropskog naoružanja i vojne opreme. Od tih 13 država se odigravalo 16 oružanih sukoba u Indiji, u Kašmiru, zatim Pakistanu oružani sukob države, državnih jedini snaga države i talibanskih milicija. 31% oružanih sukoba su izazvali, bili poprečeni velikom, velikim naseljem i stopa smrtnosti je bila više od tisuću žrtava godišnje, a u nekim sukobima i veća. 2015. su se sukobi isto tako uglavnom odigravali u, odigravali u zemljama koji su glavni uvoznici oružja, ove već navedene. E, palo je i poginulo je gotovo 8000 žrtava. Pri tome, valja napomenuti da je do nasilja, izbijanja nasilja dolazilo već i prije 2015. To su Turskoj, u Iraku, u Balučistanu Kašmiru, a sukob između pobunjenika Mauretaniji Pompeija protiv vlade. ti tu i nasilje isto tako bilo prilično jako. 2015. su recimo neke sukobe smatrali relativno e, relativno malog intenziteta. Recimo Turska je bila srednji intenzitet, ali recimo ono što se događalo u, u Kašmiru se smatralo relativno niskim intenzitetom, međutim to se razvija na gore. Krajem 2015. mislim da je malo zbunjujuće jer smo malo prije gospođa Cliff govorila relativno neprebrzo, imala sam stalno signale, a sad mislim da je jako brz, brz tempo kojim naša e, gošća prezentira, pa bi vas lijepo molila da malo to usporite tempo oprostite. Dakle, krajem 2015. je 65,3 milijuna ljudi protjerano, što pokazuje da je u protekla dva desetljeća se udvostručio broj protjeranih zbog ratnih sugova. Kolumbijanci primjerice, Kolumbija, iz te države je jako puno bjegunaca diljem svijeta e, pobjeglo, unutar zemlje su tisuće i tisuće E, raseljeni, a krajem 2015. je samo recimo 340 tisuća ljudi tamo protjerano. one spadaju među najveće kupce oružja koje se izvozi iz Europske unije. Kolumbija, Irak, Nigerija i Pakistan su inače zemlje iz kojih je 2015. najviše ljudi pobjeglo, odnosno najviše ih je protjerano unutar zemlje. Sedam od deset oružanih sukoba sedam od ovih oružanih sukoba o kojima govorimo se odigralo upravo u najvećim zemljama uvoznicama oružja i vojne opreme iz Europske unije. Također tamo je utvrđena diskriminacija na temelju rodna i to posebno u Pakistanu i Nigeriji. A to je recimo sve skupa podaci potiču iz OECD-a koji je to pratio i mjerio prebrz je tempo, mi se ispričavamo. Prebrz je tempo. Vi toliko brojki ovdje iznosite i to je takav tempo ratatatata da se to jednostavno nemoguće prenijeti ni prevesti. Ako želite da neko vašu poruku čuje, molimo vas da usporite malo. Dakle, tri oružana sukoba koji su se događali u zemljama koje spadaju među 50 najvećih uvoznika i najvažnijih uvoznika za europsko oružje su bile ujedno i zemlje u kojima su utvrđeni seksualno nasilje u okviru oružanih sukoba. I to je utvrdio u svom izvješću i glavni tajnik Ujedinjenih naroda. Kao što smo već malo prije ukazali, tu se ovo se sve skupa naša studija ne referira samo na države u kojima su otvoreni oružani sukobi, nego i zemlje u kojima vladaju velike tenzije. Tu govorimo da je 20 od najvažnijih uvoznika um, oružja iz Europske unije se 2015. godine nalazilo u stanju u kojem je bilo jako puno socijalnih napetosti, recimo Peru, Južna Koreja, Indija, Japan, Pakistan, Tajland, Gvineja, Uzbekistan, Azerbejdžan, Rusija, Srbija, Saudijska Arabija, Egipat, Irak, Izrael i Libanon. Tih 20 država pogođene su bile sa 29 različitih napetosti, neki su sukobi bili ili napetosti međunarodnog karaktera. Tri su 2015. Saudijska Arabija, Egipat i Indija. Bila ujedno i najveći uvoznici, pogotovo Saudijska Arabija. Ona je 2015. bila glavni, prvi, najveći uvoznik oružja iz Europe. Ali to je već E, to je naravno bio dio njihove intervencije u Jemenu koji vidimo da oni od 2015. zapravo sudjeluju u Jemenu. Nova stvar je bila da su napetosti različite vladale u Nigeriji, Indiji, Pakistanu, Azerbejdžanu, Rusiji, Egiptu, Izraelu i Libanonu koji su također veliki uvoznici oružja. U pitanju su napetosti koje su popraćene velikim nasiljem, Dakle, osim političkih napetosti je veliko nasilje tamo popratilo. Devet država je bilo 2015. u sličnom stanju. Nigerija, Kina, Pakistan, Tajland, Rusija, Egipat, Irak i Izrael. Što znači da smo imali, da smo promatrali 12 oružanih sukoba a u tim zemljama smo vidjeli ogromnu ekskalaciju nasilja jer su tu onda se odigravale različite političke krize. Mnoge zemlje koje uvoze oružje iz Europske unije spadaju u one države u kojima je 2015. najviše ljudi protjerano, recimo Irak, Nigerija i Pakistan. To bi bile recimo one posljedice po lokalno stanovništvo. Pa možemo vidjeti da su upravo političke napetosti se održavale u onim zemljama, događale u onim zemljama koje spadaju među 50 glavnih zemalja uvoznica oružja iz Evropske unije. A tu možemo utvrditi i jaku diskriminaciju rodnu, što su ponovno je izmjereno indikatorima OECD-a, Pakistan, Azerbajdžan, Libanon, Pakistan, Indija i tako dalje. Možemo samo reći da su evropski izvozi oružja išli posebno u one države, dakle prvenstveno one države u kojima se već odigrava oružani sukob, a to izravno zapravo se protivi i krši E, našu odluku i naše stajalište o tome gdje i kamo se izvozi vojna oprema i naoružanje iz Europske unije. Zbog toga mislimo da se mora poduzeti energička politička akcija kako bi se napokon obustavio izvoz naoružanja i vojne opreme u zemlje ili bilo kamo u svijetu gdje padaju tisuće žrtava zbog toga. Hvala Kristofu iz Gripa. Hello, good morning, Dobro jutro, dame i gospodo. Ne znam je li moguće da nam se prikaže prezentacija. Već ću ja krenuti, pa ćemo onda kasnije vidjeti još i prezentaciju. Dakle, dopustim mi da se prvo predstavim. Ja se zovem Kristof Stjanon, znanstveni sam suradnik u GRIPU, a GRIP je skupina za istraživanje informacije o miru i sigurnosti. Mi smo tu s mozgova e, sa sjedištem u Briselu o pitanjima vezanim uz mir i sigurnost. Ja se bavim e, u gripu e, kontrolom izvoza oružja, izvozem oružja i malim i laganim oružjem. U idućih 10 minuta ću se usredotočiti na nedavne i regionalne trendove i na globalne trendove o prijenosu oružja. Većinu informacija koje ću vam danas dati dobivam iz rada Siprija, a to je Međunarodni znanstveni institut za istraživanje ove teme u Švedskoj. Tu se radi samo o važnim oružjem koji su obuhvaćeni u tome, dakle o tenkovima, naoružanim vozilima, e, brodovima, velikim e, različitim sustavima i raketama, što dakle isključuje mala i lagana oružja. Tijekom istraživanja ove teme prijenosa oružja treba reći nešto što je vrlo važno, a to je da je obujam međunarodnog prijenosa glavnih komada oružja konstantno rastao u proteklih 15 godina skoro. Obujam može se jako razlikovati iz godine u godinu, a SIPRI prikuplja podatke za razdoblja od po pet godina, mi se daje bolju mogućnost da se mjere trendovi. U pet godina od 2013. do 2017. godine je obujam međunarodnog prijenosa glavnih komada oružja bio za 10% viši od onog prijašnjeg petogodišnjeg razdoblja. U proteklih pet godina SIPRI je identificirao 67 država koje izvoze velike komade oružja tržište za izvoz oružja je i dalje jako koncentrirano tržište sa 75% od ukupnog obujma izvoza oružja u rukama samo petero država. Najveća država je tu su tu Sjedinjamačke države, zatim sedi Rusija, Francuska, Njemačka i Kina. I tih pet država je povećalo svoj ukupni udio tržišta s vremenom i zajedno vidimo da e, kombinirano njihov izvoz oružja raste u većoj mjeri nego ukupan obujam. E, I njihov izvoz oružja iznosi 90% svog izveznog oružja. E, podaci SIPRE kažu jasno da izvan Europe i Amerike ostale države igraju vrlo malu ulogu u globalnom izvozu oružja. Od glavnih 10 izvoznika, šestor ih dolazi iz Europske unije, a od glavnih 25 država imamo tu 10 država članica. Pet e, najvećih izvoznika iz Europske unije su Francuska, Njemačka, Ujedinjena Kraljevina, Španjolska i Italija. Između 2008. i 2012. godine te 2013. do 2017. godine francuski izvoz oružja je porasao za 27%, a e, za Ujedinu kraljevinu to iznosi 37%. Njemački izvoz se nasuprot tome smanjio za 14%. Sjedinje američke države su i dalje najveći izvoznik oružja globalno gledano sa 33% e, sveukupnog izvoza, a Rusija je na drugom mjestu sa 22%. Ali kombinirani izvoz oružja od država članica Europske unije zajedno iznosi 27% dakle globalnog ukupnog obujma proteklih pet godina, što znači da je Europska unija drugi po redu najveći izvoznik oružja i to prije Rusije. Bliski istok je glavno odredište za europsko oružje. Njemački izvoz e, prije svega ide drugim državama u Europi, a što se tiče Azije i Oceanije, to je e, drugo najvažnije odredište za europsko oružje. gledamo sada kamo ide oružje iz SAD-a. Dakle, američki izvoz, a treba reći da je SAD najveći izvoznik i da je za 25% povećao svoj izvoz između 2008. i 2012. godine i dakle između tog razdoblja i, i razdoblja od 2014. do 2018. godine, što znači da se još i povećala više razlika sa drugim izvoznicima. 2017. godine je izvoz SAD-a bio najviši od 1998. godine. SAD je izvozio glavne komade oružja u barem 19 različitih država diljem svijeta u proteklih 5 godina, a od 50 najvećih država uvoznica oružja samo 7 nije zaprimilo oružje iz Sjednih američkih država. Saudijska Arabija je pritom najveći e, uvoznik e, tog oružja sa povećanjem od 448% u usporedbi sa ta dva razdoblja koje smo pokrili. E, Sjedinjene države su također osnaživale svoje kontakte sa Indijom, tu imamo porast od više od 500% u tim istim razdobljima. Što se tiče Rusije, Rusija izvozi glavne komade oružja, ali u manjem obujmu, za manje, smanjeno od 7% se tu primijetilo u tim razdobljima, a Rusija izvozi u 47 različitih država sa Indijom, Kinom i Vjetnamom, koje zajedno primaju 58% ukupnog izvoza oružja iz Rusije. Eh, izvan ovih glavnih pet eh, izvoznica vidimo da podaci Siprija ukazuju na to da postoje važni razvoj u drugih sedam eh, država izvoznica oružja, uključujući sa velikim povećanjem u izvozu oružja od strane Izraela, Južne Koreje, i Turske. Južna Koreja je izvozila po prvi put i oružje u države Europske unije u tom pokrivenom razdoblju, a Turska je povećala svoj izvoz oružja u druge države na području Bliskog istoka. Dakle, odakle dolazi oružje, to vidimo na ovoj prozornici. tu vidimo nasup tome kamo ide oružje i ko ga možda koristi. U razdoblju tisuće 2017 godine 47 po, 42% e, ukupnog izvoza oružja išlo je u Aziju i Oceaniju, zatim Bliski istok sa 32%, na drugom mjestu Europa, Afrika i e, države Sjeverne i Južne Amerike. Uvoz oružja u Bliskom istoku povećalo se sa više od 100% u pokrivenom razdoblju, a za 1,8% na području Azije i Oceanije. U usporedbi s time u svim drugim regijama vidimo da dolazi do pada u uvozu oružja i u svim dijelovima svijeta tu iznosi, u svim osnovnim dijelovima svijeta tu iznosi više od 20%. Nije zanađujuće da je pet glavnih e, država uvoznica oružja smješteno na području Bliskog istoka te Azije. E, najveća država je pritom Indija, zatim e, Saudijska Arabija, Egipa, Ujedinjeni Arabski Emirati i Kina. Tih pet država zajedno odnose se, čine 35% ukupnog uvoza glavnih komada oružja. Bliski istok. Unatoč tome što čini otprilike 5% svjetskog stanovništva, Bliski istok je apsorbirao gotovo trećinu e, svog globalnog uvoza oružja između 2013. i 2017. godine. U nedavnih e, nekoliko godina je većina država u Bliskom istoku e, bilo direktno uključeno u e, oružanim sukobima, a rat u Jemenu je najveća demonstracija dosad toga da postoji veći kapacitet i veća volja arapskih država da koriste e, tu veliku količinu uvezanog oružja i na područjima izvan svojih granica. Saudijska Arabija je drugi glavni uvoznik globalno gledano oružja, a isto tako je i glavni uvoznik u toj regiji sa 31% od ukupnog uvoza u toj regiji. Zatim slijedi Egipat, Ujedinjeni arapski Emirati, Iran, a iako su najnaseljenije e, države na Bliskom istoku e, samo činile 1% e, ukupnog uvoza oružja na području Bliskog istoka. E, više od pola uvezenog oružja na području Bliskog istoka dolazi iz jednih među država, zatim nam sjedi jedna kraljevina zatim Francuska. Of the states from the European Union. Od deset država Europske unije koje su među najvećim e, iznosnicima oružja, sve države osim jedne na određen način ovise o izvozu oružja ka Bliskom istoku. Francuska, Njemačka, Ujedinjena kraljevina, Španjolska, Italija, Nizozemska, Švedska, Republika Češka i Finska sve imaju vezu sa jednom ili više država na Bliskom istoku e, koji su među njihovih top tri klijenata. Druge države poput Belgije nisu u opsegu ove studije zato što izvoze pet najviše malog i srednjeg oružja isto tako pokazuju veliku ovisnost o državama na Bliskom istoku. I s time ću zaključiti. Hvala. Hvala vam. Molim vas, naznačite mi želite li sudjelovati u raspravi. Prije nego što riječ dam koordinatorima, daću si i samo i sebi riječ budući da sam eh, isto tako zastupnica u Europskom parlamentu, te bih rado komentirala prezentaciju gospođe Biljevesa, ali i gospodina Sirnona. I na neki način bih to povezala. Naime, gospođo, vi ste spomenuli Ukrajinu u vašoj prezentaciji. A koliko se sjećam, iz prevođenja kojeg sam čula, a možda je tu bilo nekih nejasnoća zbog eh, toga što ste bili jako brzi prilikom iznošenja vaše prezentacije. Dakle, možda to nije bilo vrlo precizno. Ja sam eh, pritom slušala englesku verziju vaše prezentacije. Naime, spomenuli ste Ukrajinu. Eh, gospođo Vidjelas, istina je da je Ukrajina područje na kojem se odvija trenutno sukob, ali tamo se ne događa građanski rat. Dakle, ne interno gledano, e, nisu došle napetosti od iznutra, već se tu jednostavno radilo o agresiji jedne druge države sa nezakonitim priključenjem jednog dijela teritorija. I ako mogu komentirati na ove podatke, ako mogu komentirati ove podatke gospodina Sjanona, to bi značilo da u ovom razdoblju je došlo do smanjenja ruskog izvoza, a moramo imati na umu da smo imali ogroman e, protok e, ruskog oružja, barem koliko mi znamo, na to istočno područje Ukrajine i na priključene dijelove teritorije Ukrajine, posebice na e, sam Krim. Znam da postoje statistike o tome, ali kada spominjemo područja gdje se odvija sukob, onda treba imati da smo političari koji se bave sigurnošću i obranom i znamo i za pozadinu te situacije. Pa me dosta zanimaju statistike koje se tiču Irana isto, jer kad kad kruže glasine o tome da tu postoje protociruskog oružja u Iran koji nisu na pravilan način registrirani. I moje dakle, glavno pitanje bi bilo to upravo e, što se tiče neregistriranog izvoza oružja, kako da to detektiramo, uzevši u obzir prirodu sukoba i vanjsko uplitanje, a naravno tu treba spomenuti i Siriju. Znamo i za to. Evo sad otvaram e, raspravu. Gospodin Galeri prvi. Da, hvala vam. Jedno pitanje je upućeno gospođi Klif, jer je ona predsjednica Koarma. Naime, vi ste tijelo gdje se procjenjuje zajedničko stajalište, gdje se to zajedničko stajalište nadalje razvija. Imam jedno specifično pitanje za vas, zato što znam da u e, sporazumu o njemačkoj koaliciji postoji tu jedna referenca na to i da Njemačka to želi nadalje razviti. Jeste li već dobili neki input Njemačke o tome i ako da, u kojem smjeru bi se nadalje razvilo to zajedničko stajalište Europske unije? Iskreno rečeno nisam shvatio jednu poveznicu. Naime, spomenuli ste diskriminaciju žena, ako se ne varam, i kako je to povezano sa izvozom ili uvozom oružja. Da, one specifičnosti vezane uz ljudska prava dakle da dođe do kršenja ili zloupotrebe ljudskih prava, e, posebice žena i da je to povezano sa uvozom oružja ili je to povezano sa izvozom oružja. Mislim naravno da se u suštini borim protiv bilo kakvog oblika diskriminacije, bilo da se radi o ženama, djeci ili koje god skupini stanovništva se radilo, e, individualno ili kolektivno gledano, a nisam shvatio tu poveznicu oni koji diskriminiraju neki ljudi ili krše ljudska prava, bilo prava žena, bilo prava oprbenih snaga ili nekih drugih ljudi. Ne znam koliko je to povezano sa većim ili manjim izvozom ili uvozom oružja, nisam vas tu dobro shvatio. No to je možda zato što je i prevođenje bilo jako ubrzano. Zatim, bile su mi zanimljive vaše statistike, gospodin Stjernon vezano uz to koji su tu najveći igrači, kamo to oružje na kraju e, stigne, bilo bi zanimljivo vidjeti, da tako kažem, e, dakle jasno, da jasno znamo kamo odlazi oružje. Ako neka država iz NATO saveznik, zaveza izvozi oružje u neku drugu državu članicu NATO saveza ili neku drugu državu članicu Europske unije, je li to ista stvar kao i da to oružje onda se izvozi izravno u područje pod sukobima. Dakle, je li ta država na prvom, drugom ili trećem mjestu u izvozu oružja, možemo li možda tu razlikovati na jasan način e, ono što se tiče izvoza u druge države iz NATO saveza ili u druge države članice Europske unije naspram dakle, u države istomišljenice, da tako kažem, dakle u Japanu, mhm. Australiju i tako dalje, da se to računa zasebno od ostalog izvoza. Možda bi to eh, nam dalo neku potencijalnu naznaku o tome koliko e, te države doprinose destabilizaciji ili e, pogoršanju e, sigurnosnih situacija ili situacija sukoba u drugim zemljama. Primjer, ako Poljska izvozi oružje u Njemačku ili, suprotno, onda to nije isto kao kada jedna država članica Europske unije izvozi oružje izravno u neku državu gdje vlada sukob. Dakle, može li se na neki način e, uvesti veća transparentnost u tim podacima da kažemo točno što potencijalno pokušava sukobe, a što je više podrška među saveznicima? Hvala, gospođa Luzing. Hvala vam lijepa na ovim izlaganjima. Imali ste vrlo snažne informacije, vrlo izražene informacije. Ja sam ove godine izvjestiteljica za izvješenu vlastnu inicijativu odbora SEDE o e, europskom nadzoru naoružanja i već sam imala prilike razgovarati sa jednim od vas o tome i htjela bih samo spomenuti da bismo možda trebali jače se osvrnuti na političku dimenziju. Naime, to područje izvoza oružja je e, jedan od e, najproturječnijih političkih ili društvenih područja. Dakle, tu vlada proturječje između onoga što postoji u smislu prihvatljivosti u društvu i onoga što se stvarno radi. Kada se provode ankete, primjerice među građanima, onda vidimo da u e, društvu vlada jako snažan konsenzus protiv e, općenito izvoza oružja, a posebice kada se radi o izvođu oružja u područja e, sukoba. A onda vidimo s druge strane kakva je stvarnost. Istodobno imamo i tu razliku između toga što traži od nas zajedničko stajalište Europske unije i toga kako izgleda stvarnost ili primjerice, a to, to postoje izuzetno jasno, kod Saudijske Arabije, dakle kod države gdje je situacija po pitanju ljudskih prava takva da uvijek iznova u medijima, u cijeloj javnosti, to bude vrlo aktualna tema, dakle kako da država sudjeluje u sukobima, da se to vrlo jasno naglašava i da se to vrlo jasno i osuđuje, a istodobno imamo i tu snažnu ulogu, prevladavajuću ulogu e, tih dozvola za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju. I tu e, se jednostavno pitamo što bismo morali poboljšati na političkoj razini kako bi e, ti zahtjevi se bolje mogli usukladiti sa stvarnošću. I moje pitanje s tim u vezi s stručnjacima. Koje zaključke vi možda iz vaših istraživanja možete izvesti, što bismo mi kao političari mogli učiniti kako bismo usukladili te zahtjeve i stvarnost. I zaključno još jedno pitanje. Imamo sada i EDIDP, dakle Europski program industrijskog razvoja u području obrane. To je isto tako jedan novi izazov, e, to bi mogao biti jedan vrlo veliki izazov što se tiče kontrole izvoza oružja. I tu je moje pitanje sljedeće. Ti novi razvoj unutar Europske unije, ugrađujete li vi njih već kao stručnjaci u vašim studijama, o vašim istraživanjima, jeste li to već obradili i postoje li tu neki zaključci o tome kako možemo sladati te nove izazove i imate li možda kakvih e, prijedloga za to kako možemo poboljšati kontrolu izvoza oružja s ovime. I gospodine Galere, uvijek sam nekako na iskušenju da vam odmah ja odgovorim. Dakle, što se tiče prava e, žena u pojedinim državama, pa ja mislim da je to snažan pokazatelj za općenito situaciju u sudskim pravima i podsjećam na to kako je nekoć izgledala e, situacija po pitanju ženskih prava u Afganistanu. To je bila jedna od najvažnijih motiva i najvažnijih e, razloga e, za intervenciju u Afganistanu, dakle, dakle ta situacija sa ljudskim pravima, dakle tu imamo e, tu poveznicu između sigurnosne situacije u nekoj državi, kako posjenjujemo tu državu i situacije po pitanju žena tamo. Iako naravno kasnije skoro pa nikoga ne zanima je li ta intervencija u Afganistanu na neki način uspjela poboljšati situaciju po pitanju prava žena u toj državi. Hvala. Hvala, gospođa Valero. Tak <clears throat> Hvala. Prilično je žalosno slušati sve što nam govorite. To su stvari koje već znamo, ali sada ste to vi iskazali brojkama, crno na bijelo, pa je to još očitije. Postoji problem. Posljednjih godina smo na televiziji, u novinama čitali to da su Evropsk, da je europsko oružje završilo u krive ruke, pogotovo na blistom, Bliskom istoku. Također postoji problem u našem sustavu, ako se to događa. Pročitala sam vaše izvješće. Izvješće centra PAU. i pročitala sam o situaciji u mnogim državama. Na primjer, 2015. E, godine Francuska imala 36% izvoza koji je ukupno izveden, a istovremeno izdali su dozvole 77% svih izvoznih dozvola 2015. godine. Istovremeno Znamo da se mnogo toga izvozi, a izvoze, e, izvozne dozvole se izdaju za Saudijsku Arabiju i Bliski istok. Imajući na umu to što su sada konflikti u tijeku i znajući da je Saudijska Arabija uključena u sukob i da ne bi bilo u redu izdavati dozvole za izvoz u Saudijsku Arabiju, ipak e, tim ponašanjem e, djeluje se suprotno u odnosu na zajedničko stajalište. Mislim da ovaj postotak od 77% za Francusku je za cjelokupni izvoz, ali ako uzmemo u obzir e, koliko se izvozilo na Bliski istok ili u Saudijsku Arabiju, ne znam piše li to u vašem izvješću, vi ste spomenuli moju državu, Švedsku. Rekli ste da je došlo do smanjenja u izvozu. Mislim da je to povezano s činjenicom da u Švedskoj javno mnjenje je protiv izvoza e, oružja. Mijenjamo zakone. 14. travnja je donesen, dostupio na snagu novi zakon na temelju kojeg će biti još teže prodavati oružje Saudijskoj Arabiji i sličnim državama. U Švedskoj je u tijeku proces za donošenje e, striktnih propisa. ipak e, neki veliki poslovi su ipak prošli prema Filipinima, Ujedinjenim Arabskim Emiratima, i prema Saudijskoj Arabiji. Evo možda je zbog toga došlo do nekih promjena u statistikama. možete li nam dati svoje mišljenje? Može li javno mjenje promijeniti stvari eh, i donijeti do toga da se donose striktnija pravila i da se bolje provodi zajedničko stajalište. Nadam se da ste shvatili moje pitanje. E, možda niste baš sve shvatili, ali mogu možda na španjolskom ponoviti. Hvala, gospodin Lic. Hvala na vašim prezentacijama. Želim podcrtati ono što je rekao Mihael Galer. Kad govorimo o izvozu oružja, jako je važno prema kojim državama ide izvoz. Kako bismo imali argumente. Evo pitanja. Imamo novi scenarij za dvojnu namjenu. Jeste li svjesni toga u vašim organizacijama, nevladinim organizacijama? Jer ovdje ste među parlamentarcima, to je sad sljedeći korak. Želim pitati što vi mislite o tome. E, zaustavili smo instrumente za mučenje, zaustavili smo izvoz takvih e, pomagala i postoje neke države koje imaju ured u drugim državama pa mogu izbjeći e, ovaj propis ali on postoji. Jeste li vi svjesni toga i jeste li to koristili u svojoj analizi izvoza oružja? Htio sam vas pitati što mislite o Europskom parlamentu, jer mi sada razgovaramo o novom okviru za europsku sigurnost i obranu. Kako Europski parlament može odigrati svoju ulogu u sklopu izvoza oružja? Jer većina ovog parlamenta se treba složiti oko pravila i oko nadležnosti. Hvala. Hvala, to je bio posljednji govor zastupnika. sada dajem riječ našim panelistima. Svatko od vas, dame i gospodo, ima otprilike šest minuta ili recimo pet minuta za odgovore na postavljena pitanja. Započinjemo sa gospođom Klif, Izvolite. Hvala. Zahvaljujem svim onima koji su postavili pitanja. Glavno pitanje upućeno meni bilo je od gospodina Galera. Između država članica Njemačka je vrlo aktivna. E, e, imamo razmjenu informacija o destinacijama u određenim zemljama, a Njemačka nam uvijek e, daje informacije koje možemo proslijediti drugim državama članicama, pa je aktivni sudionik u tom procesu. Što se tiče zajedničkog stajališta, u radnoj skupini su rasprave o tome tek započele. E, treba još mnogo toga učiniti. Ipak imamo neformalni dogovor unutar radne skupine o tome da stvorimo još e, specifične radne skupine za jednu državu članicu ili za pojedine države članice. Mogu reći da smo svjesni trenutne klime i rasprave u Njemačkoj i želimo odigrati aktivnu ulogu u formiranju ovog procesa, oblikovanju. Drugi kolege u panelu možda žele odgovoriti na druga pitanja. Ako imate dalje pitanja za mene, rado ću odgovoriti. Hvala. A sada riječ ima gospodin Jordi Calvo. Izvolite. Samo nekoliko komentara. što se tiče pojedinih intervencija. Kao prvo želim zahvaliti svima. Jasno je da podaci iz izvješća Europske unije nisu dovoljni. Znamo da se trebaju poboljšati zato što neke države ne šalju informacije ili se ne podudaraju informacije iz nacionalnog i europskog izvješća. Ipak analize se temelje na tim podacima i zbog toga možemo možda pomisliti da ne da ne, ničemu ne služi zakon koji već postoji o izvozu oružja i da Europa sve više izvozi oružje prema sve većem broju država koje su u situaciji sukoba. To je problem Europske unije po mom sudu. A to je da se stanovništvo ne zanima za to. Europska unija nije više vjerodostojna i odgovornost je u rukama onih koji su odgovorni za to područje, zastupnici, političari, koji trebaju povratiti povjerenje građana u sebe. Mislim da trebamo se pozvati na prijedlog gospodina Galera, koji sad više nije u sali. Trebamo bolje shvatiti tko prodaje oružje državama u kojima se sukobi poštravaju, gdje to oružje negativno utječe na sigurnost taj aspekt bismo trebali pocrtati kroz europsku viziju i to bi moglo biti područje na kojem bi, moglo, bi se moglo poraditi, a to bi mogu učiniti Europski parlament. Moramo pokušati imati e, neovisni način kontrole. Kad smo razgovarali sa vladom Španjolske o tome, odgovorili su nam da je to dužnost vlade na temelju unutarnjih izvješća procijeniti e, je li prodano oružje došlo e, do pravog primatelja. A španjolska vlada ima pozitivne informacije o Saudijskoj Arabiji zato što tamo prodaje svoje oružje postoje tajna izvješća o kojima nitko nema informacija. Nas zanima upravo to zato što bismo mogli e, donijeti određene zaključke na temelju toga, ali budući da ih nemamo, zaključke koje možemo povući e, sam već predstavio i mogu biti samo takvi. Pokušali smo shvatiti e, da li je izvoz europskog oružja moglo utjecati na problem sigurnosti zbog kojeg je došlo do većeg priljeva migranata i izbjeglica koji su dolazili u Europu. U ovom izvješću primijetili smo da smo imali 26 destinacija u 12 godina prodaje oružja i unatoč izvozu oružja situacija se pogoršala u tim državama i broj osoba koje su ostavile svoje ognjište se povećao. Postoje razni indikatori koji nas navode na zaključak da izvoz oružja iz Europe vrlo negativno utječe na sigurnost mnogih država u svijetu to je i na uštrb sigurnosti država članica Europske unije, zato što se mi onda moramo baviti pitanjima kao što je e, nesigurnost koja se stvara u drugim državama. Što može parlament učiniti, to je bilo jedno od pitanja. Kad se govori o kontroli oružja, postoji tema koja se stalno e, ponavlja. Sada se govori o ugovorima za krajnje korištenje izvezene robe. Sad ne znam kako bi se moglo učiniti naknadno praćenje, kako bi se vidjelo jesu li ispoštovani ugovorni uvjeti. Možda gospođa Klif ili netko od vas tko sudjeluje u takvim forumima mogu nas e, informirati o tome kako bi se to moglo provjeriti jer mehanizam za sada ne funkcionira. Tu se radi zapravo o mrtvom slovu na papiru, nečemu što nema nikakvog učinka e, u stvarnosti. Neke inicijative izgleda da su uspjele poboljšati situaciju. Na primjer, naveli smo primjer e, Švedske. Izgleda da dolazi do poboljšanja, a možda je odgovor to da kontrolu ne bi trebala vršiti zainteresirana strana. Dakle, ako kontrola izvoza oružja je nešto što vrši vlada, za koju znamo da ima tjesnu vezu sa proizvođačima naoružanja, onda e, možemo pretpostaviti da to izvješće neće biti baš nepristrano i parlament bi mogao možda odraditi upravo tu ulogu zajedno s civilnim društvom, mogao bi e, zatražiti neovisnije mišljenje na temelju kojeg onda se mogu donositi odluke. Hvala, gospođa Marija Agilejas. Valilejas, izvolite. Hvala. Ja bih htjela odgovoriti na pitanje o važnosti e, rodne ravnopravnosti i prava žena. Gospodin Galer više nije u sali. Ipak, moram reći da rodna ravnopravnost e, bi se trebala primijeniti u svim javnim politikama, i u, pa i u politikama sigurnosti i obrane, e, pa tako i na izvoz oružja. UN je ustanovio nešto što i mi sami znamo. Kad je e, usvojio ugovor o trgovini oružjem, unio je specifičnu klauzulu o učinku e, e, trgovine oružja na prava žena. Sam ugovor o trgovini oružja traži da se uzmu u obzir prava žena u trenutku kad se izvozi oružje. S druge strane, izvješće UN-a o procjeni situacije u pogledu agende za sigurnost žena iz 2015. godine govori o ključnom utjecaju militarizacije na situaciju žena. Drugim riječima mogli bismo reći da razne institucije, pogotovo unutar UN-a, imaju ovu vrstu informacija. Europska unija među svojim eh, rodnim politikama, politikama za sigurnost i mir, teži upravo tomu da se politike za prava žena pridružuju drugim politikama. Tako da je važno uzeti u obzir položaj žena u onim državama koje su pogođene oružanim sukobima, gdje dolazi do diskriminacija žena, kršenja njihovih prava. Pa je to tema koja mora biti u samom središtu rasprave kad govorimo o izvozu oružja. Hvala. Gospodin Kristof Štirnon. E, ja bih prvo govorio o ovoj franšizi koje imamo za oružje izvozna članicama NATO-a i nemam točne brojke, ali ono što vam mogu reći je od osam najvećih e, evropskih izvoznika oružja, e, oni su im zapravo tri glavna A klijenta. I to iz zemalja koje ili nisu, nisu članice Europske unije, ni NATO-a, niti saveznice. Prema tome, odgovor bi uglavnom bio da većina europskog izvoza oružja odlazi izvan onog što bi se moglo nazvati prijateljskim državama. A što se tiče dualne uporabe korištenja, nisam baš siguran u sve jer je to, s tim se bavio moj kolega više, pa tu ne mogu odgovoriti sad uloga Europskog parlamenta? Mogala bi se, zapravo bi trebala biti veća. Evo, dok eh, ovdje, s obzirom da raspravljamo o izvozu oružja, možda bi pitanje trebalo biti kakva je onda, kakav je nadzor izvora te opreme, izvoza te opreme i, naoružanja. Druga stvar, u postupku revizije o kojem je govorila gospođa Cliff i, iznijela zajedničko stajalište Evropske unije o izvozima, izvozu oružja, mi smo tu već tražili već ulogu parlamenta i pozivali smo i zemlje članice da taj proces provedu na jedan sveobuhvatan i potpuno transparentan način. A tu je naravno parlament bitan, tu bih završio. Hvala, sada riječ ima još jedna puta gospođa Karlajn. Hvala. Ja sam samo htjela s vama podijeliti neke brojke, posebno ovo što se odnosi na odbijanja i odnosno skrčivanje. Jer kao što znamo, Bliski istok i Saudijska Arabija su, su zapravo ključne zemlje koje su ovdje i regije spomenute. Ali u usporedbi sa izvješćima da 2016. 17. i 18. imali smo dakle 6 od 2016. 7 2017. i onda je to išlo na 8 2018. u tim godišnjim izvješćima nije možda puno, ali to je uglavnom zapravo zahvaljujući vama se takav razvoj smo zabilježili. E sad što se tiče e, Bliskog istoka je 18. i 19. E, u izvješćima imali smo dakle sporast e, odbijanja, uskraćivanja izdavanja dozvole, dakle sa nekih 15-16 na preko 60 što je opet zahvaljujući vama, ja mislim, se dogodilo. Zatim, mislim da je važno ovdje naglasiti važnost ove potvrde o konačnom odredištu i odnosno konačnoj uporabi tog oružja. Jer vidite ta naravno u cijelom tom ugovoru našem i općenitog ono o čemu najviše raspravljamo, da tako kažemo, kod izdavanja dozvole je upravo ovo moguće zloporabe ili moguće falsifikati ili e, moguće skrivanje pravih situacija. Međutim, neke zemlje, čuli smo iz nekih zemalja članica komentare da je to za njih jako teško utvrditi E, točno stanje stvari da znaju koje je konačno odredište, odnosno konačna uporaba oružja. Jer oni nemaju recimo one programe kao što ih imaju SAD gdje oni doista mogu provesti istragu o tome gdje su završilo, gdje je završilo oružje koje su oni izvezli i prodali. Tako da možda ima neke stvari koje bi te zemlje iz Europske mogle drukčije učiniti, ali trenutno nemaju te resurse da to provedu takvu istragu. Trenutno se u Europskoj uniji provodi ITRES projekt koje radi jedna skupina, odnosno organizacija za istraživanje e, oružanih sukoba i oni odlaze dakle na mjesta gdje su se sukobi vodili i onda pogledaju tamo kako je oružje korišteno i to prijave u svojim, kroz svoje službene izvješća i onda se tu eventualno može vidjeti odakle i došlo to odručje, dakle zemlje podrijetla tog oružja. I tu su onda recimo u njihovom izvješću su se spominjale neke zemlje Evropske unije. Cilj nišava njihovoj cijeloj te djelatnosti i istraživanja na licu mjesta je upravo bio da pomogne zemljama da steknu uvid i bolje kontroliraju kamo ide oružje koje su izvezle njihov, i oprema. Gospodine Carver, vi imate riječ. Oprostite. Nažalost, imamo ograničeno vrijeme, izvolite. Hvala lijepo. Nešto sam samo htio dodati, jer mislim da na jedno pitanje još nisam odgovorio. Govorili smo o promjenama i o tome da Evropska unija sada preuzima odgovornosti na području obrane i da se bavi svim tim pitanjima. Tu se mogu nadovezati na ono što je rekla gospođa Cliff, a to je, su opće upitni kapaciteti Evropske unije da e, naknadno kontrolira i nadzire što se događalo sa oružjem koje je izvezeno i da li su se tu poštivala pravila i zajedničko stajalište i da li je sve bilo potpuno dosljedno i u skladu sa onim izvoznim dozvolama. Mislim da je za to politička volja ipak najvažnija. Ako u Europskoj uniji 20 milijardi ili više se troši za godišnje za istraživanje u proizvodnji novog oružja, onda naravno mislim da bi trebalo Evropska unija s druge strane dati dovoljno sredstava da može onda utvrditi šta se onda događa s tim najnovijim oružjem kako bi onda mogli dakle napraviti izvješća, istražiti, kontrolirati gdje je to oružje završilo jer mislim da bi onda mogli imati i adekvatne kapacitete, ali mislim s obzirom na te novce koji se tu okreću i investiraju. Hvala lijepo. Ja bih samo sad na kraju rekla da većina odluka na području sigurnosti i obrane se još uvijek pripadaju i spadaju u nadležnost svake zemlje članice. Naravno, stvari se razvijaju, a mi se sve više involviramo u nadzor. Hvala vam e, lijepo na ovoj zanimljivoj raspravi, a sada da zahvalimo našim prezenterima i govornicima. podsjećam vas da smo sada završili naravno prije podnevni dio sastanka, a popodne ćemo početi nešto malo ranije,